žena. Želim svima uspješan rad na ovim pitanjima. Također pozdravljam delegaciju parlamenta iz Šrilanke i Mijanmara. Oni su ovdje u posjetu kako bi proučili naše metode nadzora, naročito kada je riječ o proračunskim pitanjima. Drago mi je što ste danas s nama. Želimo vam uspješan rad. Zapisnik i tekstovi koji su usvojeni 6. travnja su